Thank you, Mr. President. Hvala vam gospodine predsjedavajući, čujete li me? Hvala vam. Ovo je moja želja da odam priznanje tome što se jučer nešto nevjerojatno dogodilo u jednom kraljevstvu kada je eh, kraljica postala najduže, monarh koji je bio najduže na vlasti ikad u povijesti jednog kraljevstva. Dakle, svi članovi diljem doma su priznali njene velike zasluge u smislu služenja